Molim, želim vas upozoriti da će u trećem krugu glasovanja da će dakle u trećem krugu glasovanja obična većina biti dovoljna, ne mora biti kvalificirana većina glasova. Gospodin gospodine predsjedniče, kako vi možete, možete nam objasniti kako se može dogoditi da neko da nevažeći glas? Ja. Da. Možete glasati. Nakon što ste glasovali, onda će stroj registrirati vaše glasovanje, onda nakon toga možete sve jednostavno izbrisati i onda na taj način postaje vaš glas nevažeći. Imate znači mogućnost da uskratite glas, Jedan puta pritisnete, onda stroj registrira, nakon toga brišete sva imena i onda sve postaje nevažeće to je da tako kažemo ono predavanje praznih e, listića, glasačkih listića, što se nakon klasičnog načina glasanja izbornim, sa izbornim listićima, papirnatom fizičkom obliku smatra onda nevažećim glasom. Evo molim vas lijepo da se sada onda imena ovdje sve zapiše i da se sad ubace sva imena za sljedeći krug. A ja od vas dobivam signal kada sve bude pripremno. Ja. Dakle, moram se ispraviti. Upravo su me upozorili na jednu grešku koja se odnosi na gospodina Rena, moja greška. Ja sam krivi broj pročito, krivu brojku. Gospodin Ren je imao 304 glasa, a ne 384 glasa i zbog toga nije izabran tako da će sada u ovom trećem krugu glasovanja biti isto naveden kao kandidat. Ne znam um, zbog čega je to tako nastalo, to je ljudska moja greška, pročitao sam krivu brojku, prema tome gospodine Reno prostite što moje grešci morate još jedan puta skandidirati u trećem krugu koji sada gospodine Kaspari hvala vam na tome što ste mi na to ukazali a treći krug moramo sad otvoriti Dakle, prelazimo na taj treći krug glasovanja. Imena su vam prikazana i ja otvaram treći krug glasovanja. Imaju, jesu li sad sve kolegice i kolege glasovali? Da li se još netko bavi bilo kakvim radnjama vezanim za glasovanje? Nitko u redu, onda s time završavamo i zaključujemo ovaj treći krug glasovanja. abgegebene Stimmen. Predanih glasova 706. 690 vrijedi, 16 nevažećih, 640, e, 340 je apsolutna većina, ali sad je dovoljna obična. REN 377, Lamstor 367, Lunaček 319, Papa de Mulis 302, gospodin Šanecki 284, Castaldo 110 glasova. Možemo utvrditi da su izabrani gospodin Ren, gospodin lampsdorf gospođa Lunaček, gospodin Papadimulis i gospodin Čanecki. Da li netko ne prihvaća izbor? Odbija li netko? Nije slučaj, prema tome čestitam svim odabranim kolegicama i kolegama i time smo mi izabrali predsjedništvo ovog novog saziva Parlamenta Europskog. Što se tiče izbora kvestora, to predlažem sljedeće da rok za e, podnošenje kandidatura, utvrdimo sutra, srijedu 2. srpnja do 10 sati. Molim, er, 001 e, dakle to je ured predsjed, tajništva predsjedništva dakle u zgradi Luizi Weiss molim da se u taj ured predaju kandidacijske liste a time mi prekidamo našu sjednicu i nastavljamo sutra ujutro u 9 sati do 10 je rok za predaju kandidatura za izbor kvestora do sutra doviđenja